Buenos días. Dobro jutro. Vamos a ir comenzando nuestra reunión. Započet ćemo sa sastankom. Nježno. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Želim svima dobrodošlicu. Pred sobom imate dnevni red, ako nemate nikakve komentare, ja ću vam reći samo jednu obavijest. Nećemo moći glasati o drugom dopredsjedniku ili dopredsjednici zato što, zato što konferencija predsjedništva još uvijek nije riješila problem s kojim, kojeg imamo. Kao što znate, e, prisutstvo zastupnika u ovom odboru koji nisu članovi odbora AFET tako da u principu još uvijek ne možemo oformiti naše predsjedništvo. U principu to je sve stvar poslovnika i zapravo je to birokratsko pitanje. Gospođa Ortundua koja je, koju je predložen njezin klub da bude druga potpredsjednica normalno sudjeluje na svim sastancima i jednom kad e, predsjedništvo bude riješilo ovu situaciju onda ćemo, onda ćemo napokon glasati i napokon oformiti predsjedništvo ovog odbora. Tako da, eto, mm, to nije u našim rukama i tako da se tom točkom dnevnog reda danas ne moramo baviti. Ako nemate nikakvog komentara, onda smatram da je dnevni red usvojen. Kratke obavijesti. Prošli tjedan u Strasburu smo usvojili nekoliko rezolucija za hitne slučajeve, svi za to znate. Mm, parlament je također definirao teme kojima ćemo se baviti sljedećih nekoliko mjeseci. To su naravno Irak, Sirija, te napad na islamsku državu, progon manjina, zatim situacija u Libiji, u Ukrajini, te potrebu da Europska unija pruži učinkoviti odgovor na kriznu situaciju s ebolom. Prošireno predsjedništvo ovog odbora, to jest pododbora, se sastalo na jednom ručku, nažalost nisam mogla sudjelovati zbog zdravstvenih problema. Uglavnom, sastali smo se sa posebnim izaslanikom Europske unije za ljudska prava, gospodinom Lambrikinidisom, na tom se sastanku razgovaralo, došlo je do vrlo interesantnih uh, razmjena mišljenja i gospodin će sudjelovati 13. listopada na našem sastanku, sastanku našeg pododbora i odgovarat će znači na pitanja koja će mu članovi našeg pododbora postavljati. Kao što znate, na našim e, posljednjim susretima složili smo se da pitanje dakle poduzetništva i ljudskih prava i to posebice u trećim zemljama, da, da je to jedna od tema koja bi trebala biti prioritet ovog pododbora. Dakle, da na tome radimo, istražujemo i dajemo prijedloge i zato smo za danas organizirali jedno saslušanje upravo na tu temu. Pitanje ljudskih prava i e, prava, poštivanja prava radnika izvan Europske unije i to i od strane europskih tvrtki. Mene posebice zanima odgovornost europskih tvrtki u poštivanju prava radnika i u poštivanju ljudskih prava u trećim zemljama. Mislim da se o ovoj temi ne govori dovoljno u Europskom parlamentu i u proteklom sazivu mm, je pripremljeno nekoliko izvještaja, jedan je bio od gospodina Hovita, no mislim da bismo trebali učiniti mnogo više. I smatram da bismo mogli pružiti E, jedan dobar primjer prije nego što damo konkretne prijedloge. I doista mislim da europske tvrtke e, moraju još jako puno raditi kako bismo onda mi mogli dijeliti lekcije izvan Evropske unije. Stoga eto, danas imamo s nama stručnjake, stručnjake u tom području koji e, već dugo vremena rade na terenu te istražuju ovu temu. Naš prvi gost koji bi trebao uzeti riječ. Je li stigao? Jeste. Dakle, prvi gost koji će uzeti riječ je gospodin e, Gilbert Fusson Humbo. Dakle, on je generalni direktor za operacije na terenu Međunarodne organizacije rada. Nakon, nakon njega će riječ uzeti naši drugi gosti stručnjaci i njih ću kasnije e, predstaviti. A sada ću najprije dati riječ e, predstavniku Međunarodne organizacije rada. Riječ je o organizaciji koja je razvila najviše politika i programa oko tema kojom se danas bavimo. Gospodine Fusun, izvolite. Merci beaucoup, madame. Hvala lijepo gospodine predsjednice, dame i gospodo, članovi i zastupnici Europskog parlamenta. Prije svega želio bih vam se ispričati zbog toga što sam malo zakasnio. I želio bih vam zahvaliti e, što ste nas pozvali na ovu, na ovu važnu raspravu koja se bavi poduzećima i pravima radnika. Također bih e, želio zastupnicima i članovima ovog odbora e, čestitati na njihovom izboru ili reizboru. I imam e, veliku čast biti danas ovdje pred vama. U svom govoru govorit ću o nekim najvažnijim ulozima kada je riječ o pravima radnika u globaliziranoj ekonomiji. Govorit ću potom o instrumentima koje je usvojila Međunarodna organizacija rada i na kraju ću dati nekoliko prijedloga, ako mi dopuštate, prijedloga o načinu na koji bi zastupnici Europskog parlamenta mogli doprinijeti poštivanju prava radnika u zemljama u razvoju. Dame i gospodo, nužnost e, pravedne globalizacije je sve više i više važna. Sve više i više važna. Upravo zato je Međunarodna organizacija rada 2003. godine u svom izvješću rekla da su multinacionalke vrlo važni, vrlo važni element u postupku promjene globalizacije. Ta poduzeća mogu stimulirati gospodarski rast u e, zemljama u kojima e, imaju radnike i mogu odigrati e, ključnu ulogu u prijenosu znanja, vještina, kapitala, resursa i tehnologija. Također se mora voditi računa o načelima i o ljudskim pravima u području rada E, tu su prisutne neke jako važne prednosti. E, upravo e, brige, briga za, te, za ta prava je jako važna. Ona doprinosi ponovnom poletu, gospodarskom poletu na svjetskoj razini, ali isto tako doprinosi stalnom miru. Deklaracija o načelima i pravima na radnom mjestu i deklaracija o socijalnoj pravdi e, za e, ravnopravnu globalizaciju iz 2008. godine. To su dvije deklaracije koje žele dati socijalnu dimenziju o globalizaciji i e, promičbi prava radnika. Nažalost, kršenja ljudskih prava i sindikalnih prava sve su brojnija, baš kao što o tome svjedoče brojni primjeri e, koje uočava svake godine odbor za, sindikalne, za sindikalne e, slobode e, ILO-a odnosno Međunarodne organizacije rada. Prošle godine taj je odbor razmotrio veći broj slučajeva Naime, danas 560 e, 568 milijuna e, ljudi radima, jako puno djece koje rade, ne poštuju se također niti prava radnika koji su migranti. E, ravnoteža, odnosno jednakost između muškaraca i žena također nije osigurana. Prošle godine rušenje rušenje plaze e, u Bangladešu, odnosno tvornice u Bangladešu prouzrokovalo je veliki broj žrtava. Dakle, to je tragedija koja je odzvonila puno, e, da, puno dalje od Bangladeša i vlade su počele razmišljati o načinima e, na koje bi se moglo spriječiti takve tragedije. E, danas e, našu e, ekonomiju karakterizira konkurencija koja je sve, brža i brža. Naime, radi se o konkurenciji koja je globalne razine. Kao što svi znamo, mnogi proizvodi i dobra koja mi trošimo vrlo često se proizvode u različitim dijelovima svijeta i svjetski lanac opskrbe E, na transnacionalnoj razini stvara e, radna mjesta koja su naravno nužna, osobito u e, zemljama koje nisu jako napredne, ali istovremeno taj lanac opskrbe postavlja čitav niz pitanja vezan za kvalitetu rada i za poštivanje temeljenih prava. Naime, više nedavnih, više tragedija koje su se nedavno dogodile, a koje su vezane uz rad, mogle su biti izbjegnute da su nacionalne standardi i na internacionalni standardi bili na snazi i da su postojali. Ali stvarnost e, opskrbnog lanca je nešto što je vrlo kompleksno. Uvjeti rada i e, profesionalni, odnosno poslovni e, odnosi su naravno regulirani u nacionalnim zakonodavstvima. Nažalost, u mnogim zemljama sa s niskim prihodima pa čak i u zemljama sa srednjim e, prihodima ponekad ne postoje e, institucionalne kapaciteti ili su oni previše slabi. E i u takvim zemljama primjena zakona i čak e, provedba, ono što se na engleskom kaže enforcement, odnosno provedba nacionalnih zakona, može predstavljati popriličan izazov osim toga, neki opskrbni lanci, osobito u području garderobe, zapravo umnožavaju razine podizvođenja radova. Dakle, na, na, na dnu tog lanca ima zapravo jako puno malih poduzeća koje sudjeluju u proizvodnji i zato je jako e, teško e, upravo zbog takve strukture osigurati prava radnika na takvim nižim dijelovima lanca. Naime, poslodavci bi u svakom slučaju trebali biti upoznati e, sa standardima, standardima kvalitete rada. Naime, e, OIT, odnosno Međunarodna organizacija rada, želi stvoriti partnerstvo e, e, sa, raznim zemljama. Na, tom, na temelju toga Međunarodna organizacija rada Pokrenula je jedan program koji neki među vama već znaju. Radi se o Towerk, a to je program kojemu je e, cilj e, poboljšati e, poštivanje radnih uvjeta, ali i konkurentnost u opskrbnom svjetskom lancu zahvaljujući poboljšanju različitih uvjeta. Mislim da bi partnerstva koja se stvaraju na ovaj način, da je to nešto što predstavlja nadu i za muškarce i za žene koje rade i koji imaju potrebu za boljom zaštitom. Međunarodna organizacija rada usvojila je načelno također tripartitnu deklaraciju Mi smatramo da je ta deklaracija izuzetno aktualna. To je instrument, naše organizacije i e, prema nama e, je e, sloboda, sindikalna sloboda i sloboda udruživanja sredstva kojima ćemo dobiti pozitivne rezultate. To je također i izvrstan način da se promoviraju radnička prava na svjetskoj razini. Ako su solidarnost i odgovornost poslodavaca i poduzeća važni, e, to je točno, ali s druge strane treba nam e, regulatorni mehanizam koji je jasno definiran i koji je e, ravnopravan i koji će omogućiti učinkovitu provedbu zakona. E, kako bi socijalni partneri u potpunosti mogli odigrati svoju ulogu i kako bi u potpunosti mogli postići napredak koji će biti trajan. I dopustite mi molim vas da e, zaključim e, zapravo ću reformulirati vaše, ideje i, sugerirat ću vam načine na koji biste mogli krenuti dalje. Prije svega mislim da je nužno nastaviti raditi na senzibilizaciji za važnost ovih pitanja, bez obzira je li to u okviru Europske unije ili u okviru odnosa e, koje Europska unija ima sa vanjskim zemljama. Siguran sam e, da su, neki među vama već poduzeli važne korake i da su se već angažirali e, e, u ovom, poslu i zacijelo ćete donijeti nešto pozitivno u, ovoj u toj kampanji senzibilizacije. Nadalje, E, u okviru vaših e, odnosa e, s drugim zemljama i u dijalogu o ljudskim pravima vi biste mogli razmisliti o mogućnosti da se naglasi važnost usuglašavanja zapravo usuglađivanja nacionalnog zakonodavstva sa međunarodnim, sa međunarodnim standardima rada. Treće, u mnogim zemljama u razvoju, i to sam malo prije rekao, pitanje provedbe zakona. Naime, e, kada su nacionalni zakoni e, doneseni, e, vrlo često se postavlja pitanje stvarne provedbe tih zakona, baš kao što sam malo prije rekao. Dakle, to bi moglo postati e, pitanje oko koje bi se mogla razviti suradnja a u području pomoći u razvoju. Dakle, mogli biste vidjeti e, u kojim, dijelovima programa suradnje s drugim zemljama možete unijeti taj element provedbe zakona koji su već usvojeni. I četvrto, i time ću završiti, mogli biste također e, razmotriti pitanje financijske pomoći koja je nužna da bi se osigurala učinkovitost učinkovita provedba međunarodnih normi u poglavljima vezanim za, vezanim za ugovore koje Europska unija potpisuje sa trećim zemljama. Evo to su četiri sugestije koje sam htio iznijeti. Tu ću se zaustaviti i hvala lijepo gospođo predsjednice. Hvala lijepo gospodine. E, kasnije ćemo e, imati priliku raspraviti e, o ovim pitanjima sa članovima ovog odbora. Um, A sada ću dati riječ gospodinu Stevenu Benediktu. Gospodin Benedikt je direktor za ljudska prava te za prava sindikata, također iz međunarodne, to jest iz međunarodne konfederacije sindikata. Hvala vam, gospođo e, predsjednice. In English. <laughs> I govorit ću engleski, ako mi dozvolite. Najprije hvala vam što ste me pozvali da e, govorim pred ovim pododborom. Odmah ću prijeći na stvar. I e, elaborirati neke od točaka koji je spomenuo e, zamjenik glavnog generala gospodin e, Hungo iz naše perspektive. Nema sumnje da poštovanje ljudskih prava u velikom e, broju zemalja ne stoji dobro. U anketi koja je provedena, to jest u istraživanju koje je provedeno, koje je provela Međunarodna organizacija rada, istraživanje jasno pokazuje da su ljudska prava na vrlo niskoj razini, dakle i od strane država, a i od strane tvrtki. Europska unija bi trebala odigrati značajniju ulogu u svojoj vanjskoj gospodarskoj politici i potpomognuti stvaranje atmosfere u kojem će ljudi moći uživati u svojim pravima bez ikakvog straha. Najveći naglasak je stavljen na e, velike opskrb, opskrbne lance, globalne opskrbne lance i upravo tome moramo posvetiti najviše pažnje. Korporacije iz Europske unije imaju ključnu ulogu i moraju nastojati osigurati da oni koji uvoze svoje proizvode u Europsku uniju svojim radnicima E, daju odgovarajuće radne uvjete. Konkretno i kratko ću se e, koncentrirati na tri zemlje u jugoistočnoj Aziji. E, možda ću kasnije za vrijeme rasprave više govoriti o Guatemali, no sada bih se koncentrirao na te tri zemlje. Najprije ću početi sa Burmom. Sankcije koje su bile na snazi dugi broj godina sada su uklonjene i došlo je do značajnog porasta ulagačkih mogućnosti u e, Burmi i to iz e, SAD-a, europskih zemalja i tako dalje. E, nije uopće tajna zašto je zemlja danas tako privlačna. Burma je se sada vidi kao sljedeći centar za niske troškove proizvodnje i radnici imaju jednu od najnižih plaća u Aziji. Uskoro će se natjecati sa ostalim takvim zemljama poput Bengladeša, koji je eto do sada bio najomiljenija destinacija za proizvodnju odjeće. Naravno, Burma treba ulaganja, no ta ulaganja moraju biti odgovorna ako im je cilj unaprijediti e, gospodarski razvoj. Iako je došlo do napretka u Burmi, još smo uvijek na, tek na početku dugačkog puta prema demokraciji te državi utemeljenoj na vladavini prava. Vojska i dalje posjeduje i vodi velik dio nacionalnog gospodarstva, direktno ili indirektno. I neke tvrtke su zabranile sindikate. zakoni o e, sindikatima i o rješavanju sporova su napokon usvojeni e, i to je zapravo korak koji moramo pozdraviti no još uvijek su prepuni nedostataka i ograničavaju prava radnika i sindikata na čitavom nizu e, načina i to je sve u suprotnosti sa međunarodnim propisima osim toga nema administrativnog i pravosudnog sustava koji može osigurati da se ti zakoni provode kako treba. Nedostatak vladavine vladavine prava je veliki problem. Europska unija je priznala da e, njezine tvrtke moraju se držati visokih standarda odgovornosti ako posluju ili ulažu u Burmu. 2012. su povjerenici Ashton i de Gucht u pozivanju e, na ponovnu uspostavu općeg sustava povlastica rekli su da odgovorno ulaganje i bilateralna trgovina su ključni elementi koji će pomoći zemlji da se oporavi i razvije. U toj izjavi se pozivaju na izjavu vijeća iz 2013. da buduće aktivnosti ulaganja i trgovine u Burmi moraju promovirati E, najviše standarde prakse te korporativne i socijalne odgovornosti. Tu se posebice odnos pozivaju na smjernice OECD-a za međunarodne tvrtke, zatim načela o poslovanju ljudskim pravima UN-a, te korporativna i socijalna odgovornost, to je strategija Europske unije od 2011. do 2014. No do danas nismo vidjeli da je Europska unija puno učinila da se te izjave ispoštuju. U međuvremenu SAD, vlada SAD-a je već poduzela mjere kako bi promovirala odgovorno ulaganje i definirala zahtjeve za e, odgovorno ulaganje u Burmu. Prema tim zahtjevima američke tvrtke moraju godišnje i javno e, izvještavati o svojim poslovnim operacijama u Burmi, o plaćanjima vladinim tijelima, o ljudskim pravima, pravima radnika, o antikorupcijskim mjerama, mjerama zaštite okoliša i postupcima. Državna riznica također e, objavljuje izvještaj o, e, na kojem stoji popis osoba kojima je zabranjeno djelovanje tamo. Htjeli bismo da Europska unija e, definira iste uvjete barem kao i SAD. E, snažna transparentnost, snažna odgovornost za poslovanje u Burmi su ključni i to se treba i mjere za to se moraju temeljiti na e, smjernicama UN-a, smjernicama OECD-a o međunarodnim, e, međunarodnom poslovanju i ostalim relevantnim instrumentima. S obzirom na lošu situaciju s ljudskim pravima u Burmi, ne želimo da i naša ulaganja doprinose takvoj situaciji i zbog toga treba raditi i na stvaranju učinkovitih mehanizama za rješavanje sporova jer jedino na taj način se može osigurati da ulaganja iz Europske unije ne doprinose još dodatno problemima u Burmi. Tvrtke koje će poslovati u Burmi moraju prihvatiti uvjete da rade otvoreno te da surađuju i da surađuju između ostalog i sa sindikatima. Mi predlažemo da se kao prvi korak organizira jedno saslušanje u parlamentu u kojem će tvrtke koje posluju u Burmi dati informacije o svojoj due diligence te da pokazuju da se te da dokažu da se ljudska prava poštuju u cijelom e, lancu opskrbe. E, dopustite mi da se sad osvrnem na Kambođu. Kao što znate, Europa je važno tržište za izvoz e, proizvoda iz Kambođe. Vrijednost izvoza tekstilne industrije i obuće dakle prelazi 1,8 milijardi dolara. To je bilo u prvim mjesecima 2013. Riječ je o značnom porastu s obzirom na 2012. I očekujemo slične rezultate i 2014. godine. Kambođa je uključena u uh, opći sustav povlastica te u sustav sve osim oružja za najnerazvijenije zemlje to znači da te zemlje mogu e, izvoziti u Europsku uniju bez e, carina. Osim toga, Europska unija je pripremila važne odredbe koje traže koje dakle zahtijevaju poštivanje međunarodnih propisa e, o ljudskim pravima i radnim pravima. No, Međunarodna organizacija rada već dugi niz godina kritizira Kambođu upravo zbog nepoštivanja prava udruživanja, prava na udruživanje. U siječnju ove godine vlada Kambođe je nasilno ugušila prosvjede koji su se dogodili nakon što su nakon što je vlada najavila novu minimalnu plaću. 23 radnika su uhićena zato što su sudjelovala u prosvjedima i usprkos brojnim e, prigovorima i žalbama od e, nevladinih udruga, tijela UN-a i tako dalje, 21 radnik, dakle tih 21 osoba je ostalo u zatvoru šest mjeseci i nije im bila dopuštena niti izlazak uz jamčevinu, iako su neki od njih trebali hitnu medicinsku pomoć. I iako je zemlja napredovala što se tiče e, zakona o radu ti su događaji predstavljali jedan znatan korak unaprijed. I novi propisi na kojima se rade, ako budu usvojeni, mogli bi oslabiti e, i prava radnika i prava na e, sindikalno udruživanje. Naše skeme moraju biti alat koji ćemo koristiti u e, borbi protiv nejednakosti prihoda te unapređenju radnih prava. Konfederacija međunarodnih sindikata te njezina europska područnica su od Europske unije jasno zatražile da se e, ispregovara e, ugovor o održivosti sa Kambođom, isti kao što je ispregovaran sa Bangladešom. Evropska unija mora ostati predana poštivanju ljudskih prava i to će pokazati da e, to će prisiliti ovakve zemlje da poštuju te propise. Osim toga, te zemlje možemo uključiti i u e, sveobuhvatni program koji, program bi mogao imati dakle, direktan učinak na Kambođu. Nema nikakve sumnje da Kambođa ide u vrlo opasnom smjeru i nadamo se da će Europska unija reagirati brzo, kao što je učinila u Bangladešu, kako bi provodila svoje propise i na taj način izbjegla nove tragedije. Kao što spomenuto, jedna od najznačajnijih inicijativa nakon nesreće u, uh, u Rana Plazi u Bangladešu bio je uh, sporazum o sigurnosnim uh, uvjetima. Riječ je o sporazumu koji su potpisale oko dvjestotinjak tvrtki. Dodatne mjere koje je poduzela Europska unija, SAD i Međunarodna organizacija rada uključujući pregovaranje o održivosti, o ugovoru o održivosti. Dakle, sve su te mjere stvorile uvjete za napredak. No, unatoč tim mjerama, radnicima je još uvijek teško e, uživati u svojim temeljnim pravima u Bangladešu. Sindikati su zabranjeni u zonama e, kojima se proizvode proizvodi za izvoz nije moguće kolektivno pregovarati o uvjetima rada, a to znači da sigurnost od požara i sigurnost grade neće biti e, održivi, a to će dovesti samo do budućih tragedija. nedostatak političke volje, e, nedostatak e, koordinacije na državnoj razini, visoka korupcija, te snažno, e, snažna podrška za taj sektor u, e, na nacionalnoj razini. Sve to pokazuje da je odgovor na posljedice nesreća u Ravna Plazi bio jednostavno neprimjeren. U listopadu e, je Europska unija pozvala na reviziju provedbe tog sporazuma, a mi želimo napomenuti da do, progres, do napretka zaista nije došlo i moramo pozvati vladu Bangladeša da reagira odlučnije i brže ako želi izbjeći neželjene posljedice. Što se tiče Kambođe, Europska unija bi trebala poduzeti mjere kako bi osigurala da tvrtke iz Europe posluju u skladu sa najvišim standardima za odgovornost, za poštivanje prava radnika u globalnim lancima opskrbe. Hvala vam. A sada ću dati riječ gospođi Rebeki Smith ona je e, viša savjetnica za socijalna pitanja u organizaciji Business Europe. Izvolite. Hvala lijepa. Kao prvo, zahvaljujem ovom odboru na tome što ste pozvali predstavnike Business Europe. Danas su na, temi jako, na dnevnom redu jako važne teme. Koliko mi je poznato organizira se cijeli niz seminara o ovim temama i jako nam je drago što možemo sudjelovati u raspravi o njima. Ja ću održati jedno općenito izlaganje. Nisam stručnjak za ljudska prava kao neki drugi sugovornici E, dok sam se pripremala, razgovarala sam i sa e, Međunarodnom e, organizacijom poslodavaca, to je naša sestrinska organizacija, jer naravno oni su uključeni u rad radnih skupina UN-a i u druge strukture institucije koje se bave zaštitom ljudskih prava. Na početku bih rekla da velika većina europskih poduzeća koja posluju u zemljama u razvoju e, donose e, prednosti tim zemljama, radna mjesta, e, blagostanje, osiguravaju usluge i robe. Naravno da postoje određeni nedostaci u nekim slučajevima i mi smo toga svjesni, a to uključuje i područje uvjeta rada. Međutim, mi vjerujemo da otvaranje zemalja za E, trgovine i investicije predstavlja nešto što e, omogućava napredak. Ovdje je važno biti svjestan raznih dionika, potrošača, investitora, vlade, e, lokalne zajednice i tako dalje. Upravljanje poduzećima uključuje svakodnevne odluke o tome kako ispuniti očekivanja što se tiče preuzetih odgovornosti. E, većina e, tvrtki svjesna je toga da je njihov napredak i uspjeh ovisan i o uspjehu e, okruženja u kojem rade. Ta poduzeća moraju poštivati zakone u tim državama, međutim imaju i dodatnu odgovornost kada ulažu zemlje u razvoju. Svjesni su toga i shvaćaju to ozbiljno i zato mnoge od njih imaju etičke kodekse i isto tako imaju svoju politiku društvene odgovornosti poduzeća, a to onda uključuje i ekološka i socijalna pitanja kojima se bave u sklopu svog poslovanja. E, multinacionalne kompanije koje su uključene u globalne e, dobavne lance imaju posebnu odgovornost. E, situacija je posebno složena kada e, tvrtke posluju u zemljama u kojima e, propisi koji se odnose na temeljna ljudska prava e, nisu doneseni ili se ne provode i moramo biti svjesni složenosti situacije ta poduzeća u sklopu svoje strategije i društvene odgovornosti poduzeća e, tjesno surađuju sa svojim dobavljačima i sudjeluju u međunarodnim inicijativama. Postoje dobrovoljne inicijative osim toga e, jer oni usvajaju vlastite etičke kodekse. U tom kontekstu mi smatramo da multinacionalne kompanije mogu zapravo pružiti e, jedno rješenje što se tiče zaštite ljudskih prava. Oni trebaju sudjelovati u ovoj raspravi. Oni su zapravo ključni subjekti što se tiče ekonomskog razvoja e, svijeta u razvoju. E, smatramo da mogu dati značajan doprinos e, u onim državama gdje e, vlade nemaju snažnu ulogu, a posebno u sektoru poboljšanja okruženja, obrazovanja, ali to ne mogu učiniti sami. Oni posluju unutar zakonskog okvira koji osiguravaju pojedine države, a one su te koje moraju osigurati provedbu svojih zakona. Tu dolazim e, do okvira za ljudska prava Johna Tu postoji jasna razlika između e, državne e, zadatka za zaštitu i društvene odgovornosti poduzeća. Poslovni predstavnici uključeni su u e, izradu UN-ovih smjernica za zaštitu ljudskih prava, a Međunarodna organizacija rada i Business Europe izravno su uključeni i surađuju sa e, Europskom unijom kako bi se te smjernice provodile u dijelom. Isto tako tjesno surađujemo sa drugim dionicima kako bismo promicali e, širenje i primjenu ovih načela. E, i kako bismo osigurali opredjeljenost poslovne zajednice za provedbu ovih smjernica. E, un smjernice se trenutno provode, a nama je jako važno da aktivnosti na nacionalnoj razini, razini Europske unije ili međunarodnoj razini budu u skladu s tim načelima. I u tom kontekstu Postoje zemlje koje e, predlažu zakonski obvezujuću primjenu ovih smjernica. Ostvaren je značajan napredak u zadnjih nekoliko godina što se tiče provedbe e, smjernica. Moramo biti svjesni toga da ovaj proces traje tek e, tri godine. Na početku cijelog procesa nismo ni predvidjeli da će za tri godine sva pitanja biti riješena. Trenutno se radi na usvajanju nacionalnih planova aktivnosti i isto tako predviđa se e, revizija planova. Radimo na sustavu osposobljavanja, izvješćivanja, izgradnje kapaciteta, a dosadašnji rezultati pokazuju da smo na pravom putu. Naravno da se može učiniti više. Jako je važno okruženje koje pogoduje razvoju zaštite ljudskih prava osim toga, smatramo da je potrebno uložiti više napora kako bismo pružili više potpore onim državama koje još uvijek ne provode i ne primjenjuju učinkovito u enove konvencije, a posebno što se tiče izgradnje administrativnih kapaciteta. U ovom trenutku države članice Europske unije rade na izradi nacionalnih planova. Nadamo se da će radna skupina UN-a zadužena za to uspjeti potaknuti i druge zemlje da im se pridruže. E, za vrijeme Afričkog e, foruma za ljudska prava i poslovanje e, donesen je zaključak da se pozovu države da se ozbiljno prime izrade nacionalnih planova E, kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita ljudskih prava. naravno da ne postoji standardni predložak za nacionalni plan, postoje razlike i tu mora postojati fleksibilnost kako bi svaka država e, usvojila onakav plan koji je najviše u skladu sa e, njezinom specifičnom situacijom. I naravno moramo pratiti razvoj događaja kako sve ne bi stalo samo na izradi i usvajanju nacionalnog plana, nego da se osigura i njihova provedba. I na posljedku nekoliko riječi o Međunarodnoj organizaciji rada. Ima više od 180 konvencija MOR-a e i više od 200 preporuka i osim toga postoji vrlo sveobuhvatan sustav praćenja. Naravno, upravno tijelo eh, MOR-a e je tripartitno tijelo u kojem sudjeluju eh, i eh, vlade i poslodavci i sindikati. E, države koje su usvojile konvencije opredijelile su se pratiti njihovu provedbu. E, postoje i postupci podnošenja žalbe koji se mogu podnijeti u odnosu na one zemlje koje e, skrive povredu konvencija koje su ratificirale. Konvencije MOERA primjenjuju se na države. Naravno, standardi Međunarodne organizacije rada ne moraju biti, ne mogu biti odgovor na sve probleme. Međutim, oni su temelj pomoću kojeg se rješavaju temeljna pitanja. Potrebno je naravno ostvariti konsenzus e, što na međunarodnoj razini ukoliko se želi ostvariti napredak u pogledu primjenjivanja konvencija. Bitno je definirati minimalna pravila koja će se primjenjivati na globalnoj razini na vrlo različite situacije. E, moraju biti realne i e, provedive u praksi, a isto tako dovoljno fleksibilne kako bi se mogle primjenjivati i na sasvim različite situacije u skladu sa postojećim potrebama. Hvala. Hvala vam. A sada riječ ima Žerom Šaplije. Marion Veronika Djer. Ona je dakle eh, radi u Međunarodnoj federaciji za ljudska prava. Hvala vam lijepo što ste mi omogućili da danas e, ovdje govorim. Ja predstavljam e, Međunarodnu federaciju za ljudska prava. E, danas bih s vama željela podijeliti neke od rezultata nedavnih istraživanja što se tiče povreda ljudskih prava radnika. Ostavili smo ovdje nekoliko primjeraka, nekolicine naših izvještaja. Spomenut ću nekoliko primjera kao što je spomenuo i kolega Benedikt. A nakon toga zaključno ću iznijeti naše preporuke kako bi se Europska unija bavila zaključcima koje smo ustanovili. Mi provodimo međunarodne misije kako bismo ustanovili kakvo je stanje u međunarodnoj trgovini na malo. E, imamo i E, ugovor o suradnji sa Carrefourom e, koji je drugo maloprodajno poduzeće na, po veličini na svijetu, a cilj nam je osigurati ljudska poštivanje ljudskih prava radnika. E, ovaj sporazum o suradnji omogućuje nam da posjetimo tvornice i osiguramo zaštitu ljudskih prava u maloprodajnom lancu. U to su uključeni i proizvođači i udruge poslodavaca, sindikati i tako dalje. E, imamo, što se tiče sporazuma o suradnji s Carrefourom i izvještajke, E, naša suradnja odnosi se na poduzeća, a isto tako i na e, države u kojima su smještene podružnice određenih poduzeća. E, imamo misije u Aziji, u Kini smo u studenom 2012 na jugoistoku Kine imali misiju. Posjetili smo e, tvornice iz kojih se e, isporučuje roba sa globalnim markama. E, primijetili smo da dolazi do povrede ljudskih prava, posebno što se tiče ugovora sa podizvođačima i tu postoje problemi što se tiče transparentnosti. Ne postoji sloboda udruživanja, ne postoji kolektivno pregovaranje, nema socijalnog dijaloga. E, što se tiče radnog vremena, e, radno vrijeme e, je oko preko, iako je formalno 40 sati tjedno, radnici rade 60 do 80 sati. Uvjeti u kojima rade su jako loši, ponekad rade i bez ugovora o radu a e, zahtjevi za plaćanjem zdravstvenog i mirovinskog osiguranja se e, ne poštuju uvijek. Mi smo u siječnju 2013. E, posjetili tvornice u tri države u Indiji i ondje smo ustanovili da dolazi do značajnih povreda osnovnih konvencija MOR-a Posebno smo se bavili pitanjem zapošljavanja mladih sa sela koji dolaze i rade u tekstilnim tvornicama temeljem ugovora na određeno vrijeme i onda dobivaju određeni paušalni iznos. E, međutim, uvjeti pod kojima rade praktički su jednaki robstvu. E, povrh toga u tekstilnim tvornicama u Indiji ustanovili smo da ne postoje sindikati i postoje praktične prepreke što se tiče samog osnivanja sindikata. Postoje i neki e, drugi čimbenici što se tiče nesigurnih uvjeta rada, a posebno e, što se tiče ugovora na određeno vrijeme prekovremenog rada pripravništva i postoje i problemi što se tiče spolne diskriminacije migranata i tako dalje. Što se tiče Bangladeša, tamo smo imali misiju 2007. U to vrijeme ustanovili smo da ne postoji sloboda u udruživanja, ne postoji minimalna plaća, ne postoje nikakvi pravni lijekovi, radi se prekovremeno, a naravno E, došlo je i, kao što znamo, tragedije kod rušenja tvornice Rana Plaza. E, Postoji problemi što se tiče isplate plaća, ali i problemi što se tiče napada vođa sindikata. 2013. izradili smo izvještaj koji se posebno odnosio na pitanje napada sindikalnih vođa. E, poseban slučaj e, bio je i ubojstvo sindikalnog vođe kada se uopće nisu istraživale okolnosti njegove smrti. E, slični problemi u tvornicama postoje i u Europi ili u drugim sektorima, recimo branje jagoda u Španjolskoj gdje se unajmljuju radnici žene iz Maroka koji dolaze i sezonski rade u Europi. I tu postoje velike problemi jer ne postoji pristup e, sindikatima, postoje problemi u pogledu diskriminacije i nije definirana minimalna nadnica. Ove povrede ljudskih prava koje sam spomenula se kontinuirano događaju i to u kontekstu sve većeg pritiska na aktiviste koji se bore za ljudska prava i tu definitivno postoji poveznica između ljudskih prava i pritiska na borce za ljudskih prava. Obično su oni ti koji su žrtve napada i nasilja. Ponekad je to i izravno nasilje koje e, završava i njihovom smrću. E, tu su važne smjernice Europske unije koje se odnose na aktiviste za ljudska prava. E, kolege su spomenule situaciju u drugim zemljama u Kambođi e, gdje je dosta ljudi bilo zatvoreno, bile su žrtve nasilja, neki od njih su umrli u zatvoru. E, u svjetlu naših rezultata, misija i zaključaka mi nakon što izradimo izvještaj izrađujemo preporuke E, dajemo preporuke globalnim multinacionalnim tvrtkama, a u skladu sa temeljnim načelima što se tiče zaštite ljudskih prava, e, primjene dužne pažnje, odnosno due diligence, e, kako bi se osigurala povećana transparentnost i kako bismo izvršili pritisak na dobavljače da poboljšaju uvjete rada, ali isto tako kako bismo osigurali da države ulože napore da se situacija poboljša. E, bitno je e, dobrovoljno donositi etički kodeks, e, međutim to nije dovoljno kako bi se spriječile povrede ljudskih prava. Ako govorimo o nabavnom lancu, ovdje posebno imam na umu Indiju. Ondje smo vidjeli neke državne tvornice. Proizvođači su navikli na to da dolaze strani kupci, da dolaze u nadzor i oni reagiraju i pripreme se i zapravo je jako teško procijeniti kakva je situacija. E, dobivamo stvari kao u izlogu, posebno što se tiče slobode udruživanja. U nekim tvornicama postoje radnički odbori, međutim to su radnički odbori koje su odredile uprave, tako da oni zapravo ne obnašaju pravu ulogu koju bi trebali imati. Stoga možemo konstatirati da postoji potreba za definiranjem obveza, međutim smatramo da su te obveze sastavni dio obveze države da štite ljudska prava. Poduzeća e, su dužna poštivati ljudska prava, a države moraju osigurati da se to primjenjuje. E, UN-ove smjernice o poslovanju i ljudskim pravima su dobrovoljne, međutim E, one podsjećaju na odgovornost države da štite ljudska prava u slučaju povrede od trećih strana, uključujući multinacionalne tvrtke. Važno je e, izaći iz okvira rasprave o dobrovoljnim i obveznim mjerama, jer zapravo države već sada imaju obvezu urediti e, postupanje poslovnih subjekata. Kada govorimo o zaštiti E, ljudskih prava, onda zapravo govorimo o jednoj kombinaciji dobrovoljnih e, i e, zakonodavnih mjera. U dijalogu sa poduzećima možemo vidjeti da neki kažu da su zapravo potrebni zakoni, potreban je zakonodavni okvir kako bi se definirali ravnopravni uvjeti. Carrefour primjerice se zalaže za usvajanje međunarodnih normi. Naše e, preporuke za E, tvrtke u kojima e, za zemlje u kojima multinacionalne tvrtke imaju svoje podružnice su da te države trebaju osigurati zakonodavni okvir e, poduzeća trebaju provoditi obvezatne dubinske analize što se tiče poslovanja i poslovnih odnosa kako bi osigurali odgovarajuće poslovanje svojih podružnica i njihovog nabavnog lanca domicilne zemlje moraju osigurati transparentnost eh, što se tiče lanca nabave kako bi se eh, smanjio rizik eh, od povrede ljudskih prava i kako bi donijele odgovarajuće mjere da bi se smanjio negativni učinak. Osim toga moraju osigurati pristup pravnim sredstvima za žrtve nasilja, odnosno povreda ljudskih prava. Što bi trebala učiniti Europska unija? u svjetlo ovih e, povreda ljudskih prava. Potrebno je osigurati da države članice donesu zakonodavni okvir, ali isto tako potrebno je vršiti pritisak i na države i na Europsku uniju kako bi e, donijele rigorozne e, planove aktivnosti što se tiče provedbe UN-ovih smjernica o poslovanju i zaštiti ljudskih prava. Europska unija također mora osigurati aktivnu ulogu Europske komisije i povjerenici DG Enterprise e, i Trade e, moraju odigrati važnu ulogu što se tiče trgovinskih pregovora i bilateralnih sporazuma jer oni su ti koji imaju utjecaja i u inozemstvu. Pratimo tijek pregovora o slobodnoj trgovini sa Vjetnamom, Laosom i Egiptom. Isto tako potrebno je voditi računa o aktivistima za ljudska prava. I na smatramo da Europska unija treba sudjelovati u dobroj vjeri u procesu za izradu ugovora koji je pokrenut e, u lipnju 2013. na Vijeću za ljudska prava, a cilj je e, formiranje međudržavne radne skupine za poslovanje i ljudska prava, čiji bi mandat bio da se donese pravni instrument za poslovanje i ljudska prava. Mi smatramo da je taj instrument nadopuna regionalnim i nacionalnim e, nastojanjima kako bi se osigurala provedba propisa i provedba UN-ovih smjernica i nacionalnih akcijskih planova. To je iznimno važno kako bi se osigurali jednaki uvjeti za poslovanje e, multinacionalnih tvrtki. Hvala. Hvala, a sada riječ ima on je koordinator Europske koalicije za korporativnu pravdu. Izvolite. Hvala lijepo, E, predsjednice što ste nam pružili priliku da razmijenimo mišljenje sa članovima ovog odbora vezanog za europsku akciju kada je riječ o ovim e, pitanjima, odnosno o korporativnoj e, odgovornosti. Moram reći da je ovo tema koja sve više i više dobiva na važnosti. Danas ću dati stajalište naše koalicije koja je zapravo dio jedne platforme sa od 15 europskih država i više stotina organizacija e, civilnog društva. E, također e, surađujemo sa UNDP-om i bavimo se svim onime što ima veze sa pravima radnika u Europi. Naime, kao što smo rekli, e, pitanja e, radničkih prava uglavnom se postavljaju u onim zemljama koje su izvan Europe, u zemljama u kojima nema dobrog e, pravosudnog sustava i gdje i zakonodavstvo nije dovoljno. I u tom smislu je odgovornost, odgovornost poslodavca jako važna. Naime, nema E, dovoljno e, zakona, e, nedostatak je pravosudnih ustanova i sve to dovodi do manjka ljudskih prava i do nekažnjivosti. E, međunarodne norme ljudskih prava govore kako države moraju štititi ljudska prava, uključujući i kada je riječ o kršenjima koje čine privatni akteri. E, e, to, je ne jedna dimenzija koja je ekstrateritorijalna. Svaki dan se donose odluke u poduzećima u Parizu, u Londonu, u Berlinu i u Madridu. Odluke su to koje imaju izravan učinak na afilijale i na taj način imaju učinak na čitav niz e, na tisuće i tisuće radnika. Znači, Ujedinjeni narodi su donijeli glavne smjernice vezane za ovo pitanje. Imali su podršku tome Europske komisije koja je obećala da će od toga učiniti središnjim elementom svoje budućeg, svog budućeg djelovanja. I htio bih s vama, s vama podijeliti stanje stvari kakvo je oslikala Europska komisija, ali htio bih također reći dva ključna elementa tih načela Europske unije koje do sada nisu izazvala dovoljno pažnje. Prije svega treba upisati glavni koncept due diligence u zakonodavstvo, to je jako uključiti to u zakonodavstvo Zatim ozbiljno se treba pozaviti e, pitanjem pristupom e, pravnog lijeka e, za žrtve. Što se tiče due diligence glavno načelo Ujedinjenih naroda zapravo poziva poduzeća da primjenjuju due diligence, odnosno da uoče, da spriječe i da sve te negativne posljedice rješavaju. To uključuje sve aktivnosti poduzeća, znači i filijale i sve moguće poslovne odnose. Krenimo sa koncepta due diligence na potencijal utjecanja na veliki broj poduzeća. Evo jednog primjera. ako malo, ako malo prodaja zahtjeva ozbiljno da, da o, zahtjeva ozbiljno da zaposlenici budu dobro prezentirani i predstavljeni u sindikatima, to može imati učinak na čitav, na čitav zapravo lanac. E, imali smo jednu studiju koju su vodili međunarodni stručnjaci i pokazala je da due diligence e, se već jako često koristi kao pravni instrument u područjima koja su bliska ljudskim pravima, kao što su korupcija, sigurnost na radu, okoliš i tako dalje. I prema našem mišljenju trebalo bi, trebao bi se koristiti i trebao bi se koristiti i u načinu, i u načinu procjene na koji se poduzeća nosi sa radničkim i ljudskim pravima. E, naime, dalje imamo pitanje E, pristup pravnom lijeku. To je e, također jedan od glavnih stupova na čelu Ujedinjenih naroda, ali također je na europskoj razini osobito e, privukao vrlo malo pažnje. Postoje mehanizmi koji su nesudski, odnosno rješavanje, rješavanje sporova putem mirenja unutar poduzeća. Tu su također i nacionalne kontaktne točke oecd Oni su učinkoviti, ali trebali bi biti učinkoviti zato što ima jako malo onih koji ispunjavaju kriterije koje koji su potrebni za pristup pravnom lijeku. Naime, najbolje jamstvo e, za e, najbolje zapravo jamstvo pravde jeste mogućnost pristupa sudovima. Da ne postoji čitav niz prepreka pristupu sudovima koji su ili financijske ili proceduralne ili bilo koje druge prirode koji onemogućavaju žrtvama e, da se obrate sudovima zato što se smatraju žrtvama nepravde u svojim zemljama i zato što se smatraju žrtve nekakvim odnosima, nekakvim poslovnim odnosima. Dakle, nekakvi takvi, e, imamo zapravo primjere takvih sudskih sporova u Nizozemskoj, Francuskoj i drugdje. E, komisija je e, primijetila da pristup pravnom lijeku nije dovoljan za one žrtve koje se smatraju, koji smatraju da su njihova prava prekršena. Naime, tu se treba e, spomenuti i zaštita potrošača, okolišna pitanja i tako dalje. Smatramo da je ključno da Europska unija i njezine države članice razmotre koje su to prepreke e, učinkovitom pravosuđu i da pronađe rješenja za to. E, citirat ću jedan primjer Naime, naša organizacija i češka organizacija će organizirat će u parlamentu jednu e, konferenciju koja će se upravo baviti e, izazovima e, s kojima se suočavaju europske vlade u ovom području. Kratko ću vam reći kako stojimo sa provedbom tih načela Europske unije. Dakle, što je učinjeno od 2011. godine. Naime, na europskoj razini treba pogledati pogledati unatrag mogu reći da smo ostvarili mali napredak. Naime, ta načela e, su usvojena u strategijama Europske unije kada je riječ o odgovornosti e, poduzeća. Dakle, imamo jednu komunikaciju iz 2011. godine do 2014. godine. Ono uključuje e, obvezu stvaranja prioriteta vezanih za ustanovljavanje osnovnih načela. U trenutačno se još uvijek očekuje plan Europske unije, a tri države članice trenutačno su objavile plane na međunarodnoj razini. Što se tiče due diligence on due diligence se našao u nekoliko trenutačnih europskih reformi. Neke su dovele do prijedloga uredbe o Eh, o trgovini eh, rudom koje dolazi iz zona u konfliktima, ali se radi o jednom propisu koji nije obvezujući. U četvrtom mjesecu parlament je eh, donio direktivu o izvješćavanju velikih, izvješćavanju vezano za velika poduzeća. Naime, velika poduzeća moraju napraviti analizu rizika vezanih za okoliš i ljudska prava. Međutim, moram priznati e, da e, obveza e, due diligence ne uključuje i obvezu donošenja određenih politika određenih politika unutar poduzeća koje su potrebne. Naime, Htio bih spomenuti i reformu direktive o javnoj nabavi koja nije na značajan način E, nije na značajan način e, doprinijela poštovanju ljudskih prava unutar poduzeća. Zatim komisija je govorila i o neobvezujućim e, smjernicama za poduzeća u tri, u u tri sektora među kojima su i mala i srednja poduzeća. Sada ću pa-, napraviti jedan pogled unapred i iznijet ću poruku koja je doista nužna. Nužno je imati strategiju na europskoj razini. Potrebna nam je robustna analiza i ambiciozna strategija. Obje nam trenutačno nedostaju. Neki su procesi u tijeku koji bi mogli dati priliku e, postaviti temelje za takvu strategiju. Prvi je plan koji se očekuje od Europske komisije kada je riječ o provedbi tih temeljnih načela. E, komisija, e, predsjednik komisije je izrazio političku volju i možemo se tim možemo se e, e, e, veseliti naime pred, poboljšala se i suradnja između DG-a trgovina pravo, pravo za pravosuđe i tako dalje Dakle, njihova suradnja je poboljšana i oni više, sve više i više surađuju po ovom pitanju. Ali nama je potreban i angažman na najvišoj političkoj razini. Potrebne su nam transverzalne politike u čitavoj Europskoj komisiji. Naime, Druga mogućnost je revizija komunikacije iz 2011. godine o, godine o odgovornosti poduzeća. E, komisija bi trebala povisiti ljestvicu i osigurati da poduzeća budu odgovorna na učinke koje imaju u društvu. Zatim imamo strateški okvir u okviru strateški okvir u Europskoj uniji o ljudskim pravima koji bi trebao biti sljedeće godine usvojen. Dakle, da zaključim, da, pitanje ljudskih prava i poduzeća postaje sve više transverzalno i u komisiji i u parlamentu. Međutim, napredak je spor. Najveći broj politika kao što su trgovačke politike, politike imaju e, jako veliki učinak e, na, ljudska prava i na prava radnika, a još uvijek nisu postigla dovoljan napredak. E, još uvijek ima puno toga što možemo učiniti. Niti jedno jasno pravilo nije, nije se iznjedrilo vezano za odgovornost poduzeća kad je riječ o ljudskim pravima. Pozivam parlament i komisiju da učini više. Dakle, poruka koju želim odaslati jest ohrabrenje i želim e, da zajedno radimo na e, napretku u ovom području ljudskih prava. Dakle, ukratko, stvari se pokreću polako. E, već sam rekao da su neke države članice donijele planove kao što su Velika Britanija, Francuska i tako dalje, Španjolska, Finska su otišle naprijed u tom, na, u tom području, a velika većina država je najavila da će izdati plan, ali analiza onih koji su već objavljeni ukazuje na to e, da ima previše mjera koje su neobvezne, odnosno neobvezatne, to jest na dobrovoljnoj su bazi. Naprimjer, u Danskoj imamo jednu radnu skupinu koja se upravo bavi tim pitanjima. Imamo dva zakonodavna postupka na nacionalnoj razini koje su važne za radnička prava u Europi, a to je u Francuskoj nacrt zakona koji se trenutačno raspravlja o obvezi opreza, opreza poduzeća majke da vodi računa o eventualnom kršenju ljudskih prava i u Velikoj Britaniji strani eh, imamo eh, zakonodavstvo, to jest razmatra se jedan plan vezan o modernom ropstvu. Eh, malo država članica je spremno, samostalno učiniti nešto, okreću se prema Europskoj uniji i očekuju da se učini nešto na globalnoj razini. To pokazuje da Europska unija doista mora puno učiniti da bi ohrabrila ove reforme. Zahvaljujem vam na ovoj intervenciji. Naš pristup je previše fragmentiran, strategija nije dovoljno ambiciozna. Od 2008. godine imali smo povećanju od 70% posto uočavanja kršenja ljudskih prava dijelom svijeta. Dakle, ono što je minimalno jest priznati da ovaj problem postoji i donijeti adekvatno zakonodavstvo mora se, e, dakle due diligence mora postati e, e, obveza i mora se osigurati pristup žrtava, pristup žrtava pravosudnim tijelima. Mm, potreba nam je također i međunarodni e, pravni, instrument. E, ljudska prava nisu samo neka lijepa ideja, već je to obveza zakonodavca da zaštiti prava radnika, bez obzira jesu li oni ovdje iza, iza ugla ili su to radnici negdje u Bangladešu. Hvala lijepo. Hvala vam svima. Sada ću dati E, riječ e, zastupnicima u našem odboru, nakon toga ću dati riječ predstavnicima Europske komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje. Kao što ste čuli, suočavamo se sa brojnim kršenjima međunarodnih propisa o ljudskim e, pravima te nacionalnih propisa. Očito je da globalizacija tržišta nije bila popraćena globalizacijom poštivanja ljudskih prava. Riječ je o vrlo osjetljivoj temi i u europskom društvu. Mislim da je važno da iz ovog pododbora guramo potrebu najprije za informiranje javnosti i za osvješćivanje javnosti. U Europi naše, e, naša javnost u Europi najčešće ni ne zna za ove stvari a druga stvar pokušati pogurati provedbu e, međunarodnih propisa i europskih propisa. Tema je toliko osjetljiva da sada kad nas nikad e, nitko ne sluša, mogu reći da je mm, bilo čak teško dobiti ovu temu. Ostali odbori su bili vrlo ljubomorni i zavidni zbog sadržaja našeg saslušanja i morali smo tu dodati čitav niz riječi koje su jamčile da će se ovaj pododbor baviti isključivo pravima radnika i ljudskim pravima u trećim zemljama. To znači da se naš pododbor mora doista baviti ovom temom. zato što ova tema drugim odborima je nije na prvom mjestu, a nama, budući da smo pod odbor za ljudska prava, ova je tema ipak prioritet. Naravno, uspoštivanje slobodnog tržišta, poslovanje tvrtki u trećim zemljama i kao što je mnogo govornika reklo, naše tvrtke donose mnoge dobrobiti ljudima u trećim zemljama, no moramo osigurati da se poštuju ljudska prava, da se poštuju e, radna prava, da se poštuju prava žena koja često rade u e, gotovo robovski, robovskim uvjetima. Stoga mislim da moramo učiniti više i potaknuti i druge odbore u odboru da se e, u parlamentu da se time bave. Ms. Lockbiller, Hvala lijepa. E, zahvaljujem e, i na tome da ste organizirali ovo saslušanje, odnosno ovu raspravu i hvala na tome da imamo dovoljno vremena i da smo imali dovoljno vremena kako bismo mogli definirati prijedloge i za naš rad u narednih pet godina. E, željela bih iskoristiti ovdje prisutnost stručnjaka i postaviti pitanje. E, vi ste nam dali preporuku da trebamo u pregovore i u rasprave uzeti u obzir i sindikalna prava. E, to prihvaćam. Međutim, imala bih jedno pitanje. Ako u nekoj zemlji postoji sindikat koji donekle funkcionira, E, mi znamo da u nekim zemljama dolazi do progona sindikata, međutim ima jako puno aktivista koji se bore za prava e, radnika i koji rade u tvornicama e, i to dosta nisko u nabavnom lancu. Postoje li u Međunarodnoj organizaciji rada nastojanja kako bi se zaštitili i oni aktivisti koji nisu članovi sindikata? jer primjerice u nekoj zemlji ne postoji mogućnost e, sindikalnog organiziranja e, ili e, čak u sindikatu postoji neko ograničenje za učlanjenje. Govorili smo o Burmi i Kambođi, čuli smo i o situaciji u Laosu, a istaknuti su i slučajevi u Laosu i znamo da dolazi do prisilnog rada. Naš odbor za ribarstvo također se e, bavi e, tim pitanjima. E, međutim, ne može se baviti samo ribama, nego i drugim stvarima. Vi ste dali neke preporuke što se tiče Burme, gospodine Benedikt. Mi ovdje iznosimo određene kritike i mi bismo imali jedno pitanje što se tiče sporazuma o investicijama o kojem se pregovara s Europskom unijom. Po našoj procjeni procjena učinka što se tiče ljudskih prava vrlo je teška i možda bi bilo zanimljivo od IAS-a čuti zašto to nije bolje razrađeno jer postoje brojni primjeri. Osim toga, u Europskoj uniji odobrili smo preferencijalni tretman, a da pritom e, nije dokazano e, i nisu uvrštene preporuke za zaštitu ljudskih prava. E, komisija je odbila uvesti odgovarajući zaštitni mehanizam i učinkovit monitoring. Moram reći da je u parlamentu klub zelenih iznio prijedlog da se e, mora definirati obveza izvješćivanja u sporazumu i da Europska unija od firmi koje imaju sjedište u Europskoj uniji to mora tražiti. Nažalost, ovaj prijedlog nije naišao na prihvaćanje većine niti socijalista niti konzervativaca tako da to nije usvojeno međutim možda se to promijeni u narednih pet godina to bi mi bilo drago jedno pitanje osim toga gospođi smith vi možda imate pregled. U našem domu uvijek iznova se govori o tome da je dobro to što poduzeća Eh, koja posluju na globalnoj razini eh, dobrovoljno preuzimaju obveze. Imate li pregled o tome koliko poduzeća u Europi ili na svijetu to doista i rade? To je povezano i s pitanjem na koji način ne znam kako to formulirati, pitanje zapravo nije upućeno na vas. Vi ste jasno iznijeli svoje stajalište, rekli ste da je potreban smart mix, odnosno jedna pametna kombinacija. E, međutim, e, komisija ne prihvaća e, zahtjev za rigoroznim obvezama koje bi se definirale. Kada razgovaramo sa diplomatima i želimo imati aktivne radne skupine one e, ne dobivaju potporu ako traže uvođenje obvezujućih pravila. I tu postoji pitanje kakvo je stajalište Europske unije što se tiče diskusije unutar UN-a o uvođenju obvezujućih instrumenata. Jedno pitanje na vas, gospodine Šoflije. Zanima me na koji način omogućiti pravnu zaštitu žrtava i u Europskoj uniji. Govorili ste o pojedinim državama. Međutim, e, bi li to bilo jako čudno kada bismo postavili pitanje Europskom sudu za ljudska prava? Može li se ovdje na regionalnoj razini učiniti više za e, žrtve uvjeta rada europskih tvrtki? I ispričavam se još jedno pitanje na gospođu predsjedateljicu. I vi ste rekli, gospodin Šapije, zadnji put smo na sjednici odbora imali prezentaciju jedne studije o pravima i konfliktima i tu je bio jedan prijedlog i o kojem ste vi govorili što se tiče ovog postupka e, kada se postupa sa takvim e, materijalima, ne bi li naš odbor e, tu mogao nešto poduzeti? Hvala. Da, potpuno se slažem s vama, gospođo Lokbiler, zatražit ćemo to. Postavili ste pitanja gotovo svim našim gostima. Dobro, neka od pitanja su bila za Europsku službu za vanjsko djelovanje. Tako da sada mislim da mora odgovoriti gospodin Humbo, gospodin Benedikt, gospođa Smith i gospodin Šapljer, molim vas samo uh, da budete kratki zato što još je, mm, još se zastupnika javilo za riječ. Hvala gospođo Hvala gospođo predsjednice, vrlo kratko ću odgovoriti na ovo pitanje. Vrlo je jasno i meni i svima iz ILO-a da ljudska prava i radnička prava idu zajedno. To je vrlo jasno. Ja bih eh, čak rekao da su radnička prava na vrhu agende za ljudska prava. E, opasnost e, koju treba uzeti u obzir je sljedeća. U nekim situacijama kada govorimo o ljudskim pravima, e, vrlo često samo razmišljamo o pravima koja nisu, druga prava koja nisu ljudska prava. I zato je vrlo važno zapravo naglasiti ove dvije dimenzije koje idu zajedno, ruku pod ruku. Priznajem da ako neki e, vođe e, sindikata mogu biti uhićeni ili ako mogu biti e, tretirani na način koji je potpuno protivan međunarodnom ili nacionalnom zakonu to se događa, ali isto tako ljudi koji nisu nužno radnici mogu biti suočeni s istim problemima. Isto tako imamo i slučajeve kada e, predsjednici sindikata ili vođe sindikata se e, bore za ljude koji nisu nužno radnici. Zato je vrlo važno da budemo po tom pitanju jasni, da kada govorimo o ljudskim pravima mislimo i na prava radnika. Drugo, E, to je bilo pitanje koje je bilo postavljeno svim članovima panela. Bilo je pitanje vezano za potrebu za obvezujućim e, instrumentima. Nadovezat ću se na komentar e, gospođe Smith koja je govorila o međunarodnoj konvenciji koja bi trebala biti praktičnija. Reći ću vam kako ja to vidim obvezujuće ili neobvezujuće. To je možda manje važno. Ono što je zapravo najvažnije jest provedba onoga što postoji. Mnogi govore o nužnosti i obvezi zaštite. Jako je lako prebaciti problem na vladu i reći vi to morate osigurati. Svi to čine. Glavna zadaća vlade jeste zaštititi svoje građane. Dakle, nije to pitanje. Pitanje koje se vrlo često postavlja je provedba zakona. Ako uzmete e, samo jednu dimenziju ovog slučaja u Bangladešu, naglašavam, samo jednu dimenziju, jer kao što je e, kolegica rekla, vlade su mogle učiniti više. E, dakle, Bangladeš ima 130 milijuna stanovnika, i imamo 60, samo 60 e, e, inspektora rada. E, naime, ništa se neće dogoditi u, zemlji ako se ovakve stvari ne rješavaju. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Gospodin Benedikt sad je na redu. Ako samo mogu brzo i kratko komentirati sindikati u većini zemalja ne čine razliku između, između aktivista za prava radnika i aktivista za ljudska prava. A oni u mnogim zemljama vrlo blisko surađuju. Naprimjer, e, kada FIDH šalje svoju misiju u Bjelorusiju, mi radimo s njima e, kako bismo bili sigurni da oni doista blisko djeluju i surađuju sa sindikatima i tako dalje. Naime, ta distinkcija nije uvijek jasna i, i nije e, nije želja zapravo e, sindikata u samim zemljama ili na međunarodnoj razini. Što se tiče tog modela dobavnog lanca, e, takav model postoji svugdje. Mogli bismo govoriti o čitavom nizu e, zemalja u Sjevernoj ili Južnoj Americi. E, problem sa tajlandskim račićima je podjednako grozan kao i čitav niz drugih primjera. Drago mi je da ste spomenuli taj problem. On uključuje puno, uključuje puno burmanaca koji su pobjegli iz Burme i završili u radnim uvjetima koji su gori od onih koje su imali kod kuće. Dakle, oni su se našli doista u uvjetima prisilnog rada, u groznim radnim uvjetima. Dio izazova jest identificirati žrtve u smislu odgovornog poslovanja izvan Tajlanda. Zatim prednosti tekstilne industrije su te što što se radi o brendovima i o markama koje se vrlo lako mogu očiti identificirati u Europi ili drugdje. To ne znači da je taj problem manje, ali znači da je e, da, da lakše možemo uočiti e, gdje se nalazi problem. Što se tiče Burme, e, mogu samo reći da dijelim vašu frustraciju što parlament nije prigrlio taj, taj prijedlog sa zahtjevom za više odgovornosti od strane europskih korporacija. Hvala lijepo. Gospođa Smith. Hvala lijepa. E, što se tiče ovog pitanja koliko poduzeća dobrovoljno preuzima obveze, ako govorimo o tome koliko poduzeća koriste međunarodni okvir, bilo da se radi o okviru OECD-a ili nekom drugom modelu izvješćivanja. E, nemam brojke ovdje, ali postoje brojke. Mislim da komisija raspolaže tim brojkama. A ako govorimo o tome koliko poduzeća dobrovoljno e, preuzima obveze što se tiče društvene odgovornosti poduzeća, to je teško, ako ne i nemoguće znati zapravo to ovisi o tome na koji oni način definiraju društvenu odgovornost poduzeća. Postoje neka poduzeća u trećim zemljama koje imaju takve modele ponašanja, ali ih možda ne nazivaju tim imenom, ne smatraju da je to društvena odgovornost poduzeća. Postoje određene statistike, međutim mi to ne koristimo kao mjerila Činjenica da netko ne podnosi izvještaje, to ne znači da ne poduzimate određene mjere u području društvene odgovornosti poduzeća. Što se tiče međunarodnog okvira, općenito gledano teško je imati statistički pregled. Znam da postoje neke konzultantske tvrtke, recimo KPMG, koje su pokušale objediniti statistiku što se tiče izvješćivanja o ovim pitanjima, o poduzećima koje dobrovoljno poduzimaju aktivnosti u sklopu društvene odgovornosti poduzeća, to je jako teško, ako ne i nemoguće. Komisija možda ima više e, toga za reći o tom pitanju. Hvala lijepa. Komisija, izvolite. E, što se tiče prvog pitanja vezanog za pristup e, pravosudnim tijelima, ne postoji samo jedno rješenje koje bi bilo jednostavno i jedinstveno i koje bi riješilo ovaj problem. Nužno je djelovati na više razina, međunarodnoj, nacionalnoj i tako dalje većina nadležnosti kada je riječ o pristupu pravosuđu leži na nacionalnoj razini. E, države članice ne vole e, da im se diktira način na koji će organizirati svoj pravosudni sustav, ali mislim da je to prva razina e, djelovanja i da je ona ključna. Postoji i europska nadležnost to su e, dakle takozvani kolektiv redress, odnosno kolektivne tužbe, to se također može e, dogoditi, zatim usklađivanje pravila, pravnih pravila između država članica. Zatim opcija koja bi bila regionalna e, je također interesantna, zanimljiva opcija, ali moram priznati da ja nisam stručnjak za tu razinu sudovi koji trenutačno postoje e, imaju mandat e, spram e, država, a ne poduzeća. Dakle, prva stvar koju bi trebalo učiniti jest promijeniti statuta dakle Međunarodno kazneni sud e, ili e, sud za e, sud Europske unije, njihove statute bi trebalo promijeniti kako bi se njima mogla podnijeti žalba vezana za odgovornost poduzeća. Naravno to je dug posao i dugotrajan, međutim to je nešto što bi možda eventualno moglo, što bi se moglo razmotriti. Znam da se u parlamentu trenutačno razmatra osnivanje kaznenog Europskog suda, zatim konflikti u zonama sa, s rudom. E, mislim da ono što se događa ide upravo u e, smjeru u smjeru obeštećivanja žrtvi povrede ljudskog prava u tim regijama. Hvala, a sada dva člana pod odbora još, a nakon toga ćemo čuti mišljenje Europske komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje jer morali bismo završiti negdje oko 11 i 15 jer nakon toga imamo sastanak predsjedništva. Sada e, riječ ima gospodin Panceri i nakon toga gospođa Pagazar Tundua. Hvala vam. E, hvala stručnjacima što su došli na ovo e, saslušanje. Imam samo dva kratka komentara koja, koja želim podijeliti s vama. Najprije, mislim da je vrlo teško razgovarati o ovoj temi jer e, danas čak i rasprava u Europi ide dakle protiv u suprotnom smjeru. Zapravo velik broj zemalja odlučuje smanjiti radna prava kako bi se povećala konkurentnost e, tvrtki. trend je da se e, prava monetiziraju, ako to tako mogu reći, dakle umanjiti vrijednost rada te slijediti isključivo tržišnu logiku u cilju smanjenja zaštita i prava radnika. Vi koji se bavite ovim problemima sigurno znate da sve to stvara e, čitav niz razdora jer i u samoj Europskoj uniji postoji dvostruki dvostruko e, tržište rada i već to zapravo razdvaja tržište rada. A drugi razdor je e, vanjski između e, tržišta rada na svjetskoj razini. Jer naravno u Europi situacija na tržištu nije toliko loša kao i u vani. I to se zapravo uvijek sve svodi na e, element tržišne konkurencije. Mislim da su važna tri ili četiri elementa. Treba li nam možda plataforma za borbu protiv nejednakosti? Zato što jedan od glavnih razloga te nejednakosti zapravo i utječe na smanjenje prava radnika na svijetu. Zatim, moraju li, mora li radno pravo biti ključni dio o, razno raznih sporazuma sa trećim zemljama, dakle da se to uvjetuje? Na primjer, imamo mm, TTIP, to bi moglo biti jedan ključni element kojim bi se moglo utvrditi postoji li promjena u brzinama. Zatim, neprestano slušamo o tome kako su gospodarski aspekti jedan od važnih elemenata vanjske politike, a trebali bi postati i još jedan centralni dio te politike. Što se te točke tiče, u Europi je otvorena rasprava o štednji i o um, rastu i na taj način bismo također mogli razgovarati i sa trećim zemljama. Ako bismo mi e, promovirali zajedno sa e, dva odbora, sa odborom za socijalna pitanja i odborom za gospodarska pitanja, jer čini mi se da ovaj saziv u narednih pet godina i posebice kad govorimo o odboru E, za zapošljavanje i socijalna pitanja, da te teme neće biti e, visoko na listi prioriteta. Tako da mislim da bismo mi možda mogli pozvati taj odbor da se razgovara o temama koje su ovoliko važne. Te na posljedku još sam se htio zadržati na još jednoj temi. Uloga tvrtki uloga europskih tvrtki u trećim zemljama pogotovo u zemljama gdje se ljudska prava ne poštuju govorili ste o međuvladinoj radnoj skupini a ja mislim da bismo na naš dnevni red trebali staviti tri aspekta koja smatram važnima dakle e, primjenu stare direktive o korporativnoj i socijalnoj odgovornosti, zatim e, politika kažnjavanja u slučaju nepoštivanja prava radnika od strane tvrtki iz Europske unije, te treći aspekt su poticaji i to porezne e, prirode za one države u kojima se iz one tvrtke koje provode najbolje prakse ne znam bili se možda, bismo li se mogli koncentrirati na te teme i definirati dakle, put u tom smjeru. Ok, u redu, hvala vama. Sada gospođa Pagazartundo. Evo ja ću biti kratka. Najprije veliko hvala predsjedništvu što je organiziralo ovako važnu raspravu za sve nas. shvaćam da je bilo vrlo teško dovesti naše goste ovdje, ali eto, uspjeli ste, tako da puno vam hvala. U visoko globaliziranom svijetu važno je pronaći mehanizme za zaštitu e, prava radnika i zaštitu sindikalnih prava. To nije samo stvar ljudskih prava, već je to i stvar pravednosti. I u jednom svijetu koji je ovako gospodarski e, globaliziran moramo pronaći odgovarajuće mjere za zaštitu tih prava Stoga bismo trebali ne samo e, razgovarati o tome, već doista raditi na pronalasku odgovarajućih mehanizama. E, ja radim i u odboru, to jest članica sam odbora DEVE. I jako nam je važno da možemo dobiti uvid u izvještaje koje ste nam e, vi predstavili, o kojima ste vi nam vi govorili, kako bismo dobili sve potrebne podatke za naredne aktivnosti u sljedećih nekoliko godina. Dakle, ovdje govorimo o dobrom upravljanju, ne samo javnom, već i o privatnim tvrtkama, te jačanje zahtjeva u politikama za pomoć razvoju, jer naravno tu su i drugi ciljevi koji su posve legitimni, ali moramo i uključiti i ove ciljeve. Stoga puno vam hvala što ste nam dali ove informacije i nastojat ćemo ih inkorporirati u naše politike razvoja. A od tvrtki ćemo tražiti veću razinu korporativne i socijalne odgovornosti. I nastojat ćemo uključiti sve podatke koje smo dobili od vas u rad ovog odbora i ostalih odbora. Hvala vam, gospođa Pagazartundua. Jedan od ciljeva ovog saslušanja, današnjeg sastanka, jest upravo da ovu inicijativu i ovu poruku prenesemo ostalim odborima, zato što, da, riječ je o temi koja se mora obrađivati horizontalno. A sada gospodina Oštrevićius. Uh, Hvala lijepa. Kao prvo dopustite da zahvalim svim E, panelistima koji su došli na ovaj sastanak kako bi prenijeli svoje poruke ovom pododboru. Kao prvo imao bih neka pitanja. Prvo organizacijama koje predstavljaju zaštitu ljudskih prava na raznim razinama. U kojoj mjeri koristimo razvojnu politiku, odnosno u kojoj mjeri razvojna politika može pružiti pomoć kada govorimo o zaštiti ljudskih prava i podizanju razine svijesti. E, drugo pitanje, e, instituciji koja predstavlja europske poslodavce. Spomenuto je, ako sam dobro shvatio, da e, poduzeća iz SAD-a imaju bolje poslovne prakse koje primjenjuju. U kojoj mjeri europske udruge poslodavaca surađuju sa američkim kolegama e, kako bi dijelile i stekle najbolje iskustvo i preporuke koje bismo mi mogli dati. Hvala. Riječ ću dati gospođi Marion Veronike. E, to, to je vaše prezime, a to vam je drugo ime. Dat ću riječ gospođi Marion Veronik je, a zatim ćemo dati riječ e, predstavniku komisije, odnosno službe za vanjsko djelovanje. Hvala lijepa. E, što se tiče raspoloživih okvira, samo par riječi, možda će Žerom e, dati jednu nadopunu. Ako govorimo o aktivistima za ljudska prava, tu postoje smjernice, međutim u području poslovanja i ljudskih prava postoji e, Savez za društveno poslovanje poduzeća i društvenu odgovornost poduzeća koje se treba obnoviti. Osim toga postoje smjernice za izradu nacionalnih akcijskih planova za provedbu e, načela UN-a. Postoje dakle raspoloživi mehanizmi. E, važno je naglasiti da je potrebno da Europska unija osigura smjernice jer postoji određeni raskorak e, primjerice što se tiče primjene načela UN-a u različitim državama članicama. Postoji određeni raskorak, određeni jaz, postoje praznine koje je potrebno popuniti i doista jako je važno da Europska unija e, odigra svoju ulogu što se tiče pružanja smjernica, a isto tako tu važnu ulogu mogu imati i komisija i parlament. Hvala lijepo. Sad bih vam trebala dati riječ, ali ako odmah želite reagirati, izvolite. Da, kada je riječ o smjernicama. Prije nekoliko godina razjasnilo se što se očekuje od poduzeća, od UNGP-a, um, od smjernica OECD-a, od sektorskih smjernica koje je donijela komisija, koji se često citiraju, mogli bismo reći da je, bilo prerano donositi zakone prije nekoliko godina, zato što još uvijek nije bilo jasno što se očekuje, ali mislim da više nismo u toj fazi. Mislim da imamo dovoljno smjernica, tumačenja koje pokazuju Kakvo, kakvo ponašanje očekujemo od poduzeća? Mislim da je sada trenutak da krenemo na provedbu koja će biti snažnija e, zahvaljujući e, prikladnom e, zakonodavstvu. Dakle, mislim da su smjernice ograničene i mislim da bi se pravi kvalitativni skok mogao postići donošenjem e, primjerenog zakonodavstva. Naime, još jedna napomena. E, mislim da je važno ne samo govoriti o troškovima poštivanja ljudskih prava, već i o troškovima nepoštivanja ljudskih prava, troškovima za poduzeća, troškovima poteškoća pristupa sudovima, zatim sudskim troškovima, troškovima koji proizlaze iz toga da je poslovanje u, nekom, u nekoj regiji ugroženo zbog raznoraznih konflikata. Mislim da treba također, kao što je rekao, spomenuti spomenuti i trošak nepoštivanja ljudskih prava za ekonomiju. Hvala lijepo. Dobro, s nama su i predstavnici Europske komisije i najprije ćemo daći, dati riječ e, predstavniku opće uprave za poduzetništvo, gospođa Sofi Miller. Izvolite, imate pet minuta. Many thanks, Chair. Good Hvala lijepa. Dobro jutro svima. Kao prvo, eh, hvala vam lijepa na tome što ste ovu temu stavili na dnevni red. Eh, iskoristila bih ovu prigodu kako bih vam iznijela jedan pregled politike komisije eh, u pogledu društveno odgovornog poslovanja. Kao što vidimo tijekom ove rasprave, to je vrlo složeno pitanje, pitanje koje ponekad zahtjeva partnerstvo i multidisciplinarnu suradnju. Eh, iz tog eh, razloga da ću riječi kolegama iz Glavne uprave za zapošljavanje i eh, službi za vanjsko djelovanje. No, kakva je politika komisije što se tiče društveno odgovornog poslovanja? Cilj je naravno promicati društveno odgovorno poslovanje među poduzećima u Europskoj uniji. Naravno, tu već postoje e, propisi u Europskoj uniji, a tu ću govoriti i o tom, dakle, zakonodavnom okviru e, koji postoji. Međutim, u strategiji iz 2011. mi smo definirali neke stvari. Kada govorimo o društveno odgovornom poslovanju, mi zapravo želimo da poduzeća E, preuzmu odgovornost što se tiče njihovog utjecaja na društvo i to je vrlo složeno. Danas govorimo o radničkim pravima, međutim mi želimo da poduzeća preuzmu odgovornost i za okoliš, za ljudska prava, za razna socijalna pitanja, a isto tako za prava potrošača. To je dakle onaj glavni okvir. Međutim, ovdje je također važno reći da naša politika u području DOP-a E, nije e, nešto što se odnosi na pojedine sektore, nego se odnosi na e, sve sektore i sva poduzeća. I tu govorimo o milijunskim brojkama. Naš je pristup takav da mi želimo da naša poduzeća poštuju međunarodni okvir. Čuli smo za deklaracije Međunarodne organizacije rada, UN-ove smjernice. Isto tako želimo E, da poduzeća poštuju OECD-ove smjernice e, i konvencije e, Međunarodne organizacije rada kao i Global Compact. To je dakle okvir koji onda omogućava poduzećima da definiraju svoj okvir za društveno odgovorno poslovanje. Čuli smo da je potrebno osigurati takozvani smart mix, odnosno pametnu kombinaciju dobrovoljnih i obvezatnih mjera. To je ključna stvar. Tu postoje smjernice komisije. Primjerice, ako govorimo o malim i srednjim poduzećima, a 99% svih poduzeća Europske unije su takva, znači ako imate poduzeće koje ima pet zaposlenih, E, vjerojatno baš niste previše razmišljali o politici za zaštitu ljudskih prava i mi pokušavamo to e, promicati. Promičemo tu ideju da je potrebno i o tome voditi računa, a posebno kada se radi o poduzećima čije poslovanje se proteže i izvan granica Europske unije. E, što se tiče e, društvene odgovornosti poduzeća, čuli smo kakva je situacija u SAD, u Mijanmaru, gdje su ostvarili veliki napredak. E, mi smo donijeli odredbe o obvezama za izvješćivanje. To se odnosi na sva poduzeća. Međutim, E, mi smatramo da e, nije ispravan pristup e, uvesti ograničenja samo za jednu zemlju. Društveno odgovorno poslovanje je globalna stvar. Izvješćivanje je jedan od primjera na kojem mi pokušavamo promicati transparentnost. E, želimo izmijeniti postojeće e, direktive e, što se tiče odgovornosti, a povrh toga radimo i na direktivama o javnoj nabavi. One su upravo donesene. Javni naručitelji mogu spriječiti ili obustaviti neki ugovor ukoliko dolazi do povrede ljudskih prava ili ekoloških problema. Isto tako spomenuli smo i razvojnu pomoć. Europska investicijska banka primjerice ima konkretne zahtjeve što se tiče DOP-a i oni su obvezujući u e, ugovorima koje sklapaju sa poduzećima izvan Europske unije. Tu smo dakle ostvarili određeni napredak. Osim toga, postoji i zakonodavni okvir u Europskoj uniji kojim se omogućuje poduzećima iz Europske unije u skladu sa uredbom Brisel 1 e, da budu tužene pred Europskim sudom ukoliko ne poštuju ljudska prava izvan Europske unije i to pod e, konkretnim e, specifičnim okolnostima i tu je Europski sud potpuno jasan može se dogoditi da se podnese tužba protiv osobe, poduzeća ili države pred Europskim sudom zbog takve povrede. Ovo je sasvim kratki pregled, sigurno ćemo imati priliku za daljnju raspravu. Trenutačno radimo na reviziji naše politike za društveno odgovorno poslovanje poduzeća i ja sam sigurna da međunarodno upravljanje nabavnim lancem, a to predstavlja najveće probleme za poduzeća u Europskoj uniji i glavno je pitanje, ono će imati glavnu ulogu u toj raspravi. Hvala vam vam lijepa. Thank you Hvala vam, gospođo Miller. A sada gospodin Ricardo Serri iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Imate pet minuta. Hvala lijepa. E, mogu se samo nadovezati na ono o čemu je govorila kolegica. Iznimno mi je drago što ste organizirali ovu raspravu. Kao što vidite, postoje raznovrsna gledišta i raznovrsna pitanja koja su ovdje bitna i koje možemo obuhvatiti, a sva potpadaju pod e, ovaj e, široki aspekt zaštite ljudskih prava. E, postoje tu i neka konkretna pitanja. Primjerice što se tiče Burme, Kambođe i nekih drugih zemalja. Ja bih e, sada samo želio iznijeti što je to na čemu mi radimo kada govorimo o radu službe za vanjsko djelovanje. Iskoristio bih ovu priliku i na početku stavio naglasak na temeljna načela a na taj način moći dati odgovor na pitanje koje je postavila gospođa Biller, ali isto tako e, dati odgovor na neka druga pitanja. Europska unija je e, veliki pristaša temeljnih smjernica, odnosno načela i smatramo da E, zahtijevaju konsenzus e, i počivaju na konsenzusu država i e, civilnog društva i smatramo da je to zapravo nevjerojatno postignuće. Nisam sudjelovao u tome, ali koliko mi je poznato rasprava o tome da bi se mogao ostvariti konsenzus o obvezujućoj prirodi ovih smjernica, ta rasprava se zapravo vodi već desetljećima. I ideja da se definira standard za poštivanje ljudskih prava u ovom području, e, puno je bilo takvih ideja i zapravo nisu se uspjele ostvariti u prošlosti i stoga su ova temeljna načela e, izvrstan rezultat koji je ostvaren 2012. zapravo prije tri godine. E, to je nešto što uvijek naglašavamo u svojoj politici i govorimo to je doista dobar rezultat koji trebamo nadograđivati. I to je ono na čemu smo do sada radili. Kao što ste danas čuli i kao što ćete čuti tijekom narednih sastanaka kada se bude raspravljalo o ovom pitanju, ovo je iznimno složeno pitanje i zato E, moramo e, sami bolje definirati što trebamo učiniti i e, koje potrebe ovdje postoje. Spomenuto je da postoji jedan politički dokument u kojem se analizira situacija u Europskoj uniji i eventualni budući koraci. Nama je to jako važno i mi ćemo koristiti tu analizu kao temelje za daljni rad. U Ženevi i na Vijeću za ljudska prava stajalište je da je potrebno raditi na nacionalnim temeljnim e, načelima, međutim izaći iz okvira je preuranjeno. Ukoliko bismo radili na e, donošenju sporazuma, odnosno ugovora, to bi možda e, poremetilo dosadašnji rad. E, na tome se temelji naše stajalište. Mi smo ga objavili u određenom trenutku. Postojale su određene razlike na vijeću za ljudska prava. E, Postojeća međudržavna skupina koja će raditi na ugovoru. Ona će se vjerojatno uskoro sastati u lipnju u Ženevi. Mi to pratimo i zanima nas kamo će to odvesti, međutim e, ovog trenutka radimo na samoj provedbi UN-ovih e, temeljnih načela. E, sasvim kratko, budući da nemam puno vremena, želim samo rezimirati na čemu radimo. Govorimo o tim pitanjima u sklopu našeg dijaloga o ljudskim pravima sa raznim zemljama, nedavno sa Meksikom i Brazilom. Imamo i posebnog predstavnika koji je posebno angažiran što se tiče promicanja ovog dijaloga i e, suradnje s partnerima. Organiziramo seminare s trećim zemljama. E, smatramo da je važno surađivati sa regionalnim organizacijama. I ako dopustite, e, kratko bih rekao što smo napravili prije nekih tjedan dana. Sastali smo se sa Afričkom unijom u Addis Abebi. Pripremili smo i organizirali seminar o UN-ovim temeljnim načelima. E, razmijenili smo informacije o tome što radimo u Europskoj uniji, a posebno što se tiče izrade nacionalnih akcijskih planova na kojima rade države članice i E, dogovorili smo da ćemo dalje e, nastaviti e, raditi i da ćemo izraditi popis organizacija koje rade na provedbi. U suradnji sa UN-om ćemo dalje raditi kako bismo osigurali određena sredstva za Afričku uniju za provedbu ovog sustava i smjernica i kako bismo pružili podršku u njihovim članicama da rade u istom smjeru. Ovo je jedan primjer aktivnosti koje provodimo i na kojima ćemo dalje raditi i promicati ih e, u narednim godinama u suradnji sa našim partnerima i drugim regionalnim organizacijama. Hvala. Hvala vam gospodine Serri. Ja vas pozivam da svakako nastavite tim putem, a mi ćemo u našem odboru, to jest pod odboru pratiti, pomno pratiti što radi Europska služba za vanjsko djelovanje i što radi Europska komisija i njezine opće uprave. Sada ću dati riječ gospodinu uh, e, Rudju Ru iz opće uprave za e, zapošljavanje. Hvala vam. E, također se želim pridružiti kolegama na čestitkama za organizaciju ove rasprave. Hvala i našim gostima, gostima na vrlo detaljnim raspravama, prezentacijama. Kao što su kolege rekli, radimo na razvoju multilateralnog e, pristupa i promoviramo prava radnika e, u čitavom nizu internih i e, unutarnjih i vanjskih politika. Tu su uključene i institucije Europske unije, zemlje članice, socijalni partneri, tvrtke, nevladine udruge, a, a osim toga surađujemo i sa Međunarodnom organizacijom e, rada i sa OECD-om. Dakle, i unutar njih, ali i sa njima surađujemo. Ovakav pristup e, je krenuo još davno i Europski parlament je oduvijek podržavao takav pristup. Provedba takvog sveobuhvatnog pristupa je zapravo neprestano rad u tijeku i u nekim poljima smo ostvarili znatan napredak, no u nekima je još posla pred nama. Možete vidjeti rezultate Europske unije i ono što je Europa e, do sada učinila u ovoj publikaciji opće uprave za zapošljavanje iz veljače 2014. Htio bih dati samo nekoliko konkretnih primjera da vidite na koji način radimo. Međunarodna konferencija rada, međunarodne organizacije rada su prošle godine usvojili novi protokol o e, prisilnom radu. Riječ je o jednoj važnoj e, inicijativi. Europska unija je tu e, uložila jako puno napora i podržala usvajanje te konvencije. A komisija je u rekordnom roku predstavila odluku i prijedlog vijeću te ovlastila zemlje članice da je ratificiraju te preporučila zapravo da se ratifikacija odvije brzo. Prijedlog je, predlo, zapravo predstavljen u rujnu. Brzo smo djelovali zato što smo htjeli da naše zemlje članice počnu to primjenjivati što prije i da naše zemlje budu e, uzor u svijetu. Naravno sada parlament i vijeće moraju usvojiti taj prijedlog i ja se nadam da će to biti učinjeno vrlo brzo. Zabrana prisilnog rada je samo jedan od standarda i samo jedno od prava na radu. I svi europski tekstovi se s time slažu. Sve su zemlje članice ratificirale te standarde, neke od njih nakon zahtjeva komisije. Tako da smo sada u položaju kada možemo reći da smo dosljedni, jer sada kada su sve zemlje članice ratificirale E, dakle tu odluku, to znači da to možemo uključiti u sve naše e, ugovore, to je sporazume o slobodnoj trgovini. Jer naravno ti e, sporazumi sadržavaju i uvjete i obveze za obje strane. Isto tako imamo i sporazum Osim toga, naravno, radimo i na promociji inspekcije rada, socijalne sigurnosti i tako dalje. Ovi sporazumi o slobodnoj trgovini imaju još, e, naravno, i sustav kojima se prati njihova provedba. E, ovo je nova generacija sporazuma, to je novo i za nas. Zatim, e, GSP i GSP+, plus te sheme zahtijevaju učinkovitu ratifikaciju i provedbu osam ključnih e, radnih standarda. I to je zapravo uvjet da se dobije pristup tim, tim dvijema schemama. I koristimo sustav e, Međunarodne organizacije rada. Osim toga, Europska unija je vrlo aktivna u raspravama i u nadzornim sustavima e, Međunarodne organizacije rada. E, Daću vam primjer Burme ili Uzbekistana, Belorusije, ali i ostalih. Sporazumi o slobodnoj trgovini uključuju i odredbe o e, suradnji a tu su onda i odredbe o pravima radnika. I onda bih još rekao nekoliko riječi o dva pristupa. Dakle, ugovor e, o održivosti s Bangladešom je jedan i riječ je o inovativnom pristupu zato što podrazumijeva partnerstvo Europske unije, Bangladeša kao treće zemlje, Međunarodne organizacije rada te SAD-a i SAD si priključio tom e, ugovoru i to je rezultiralo čitavim nizom e, poboljšanja prava radnika te unapređenjem e, sigurnosti na radu. No naravno u praksi je potrebno učiniti još mnogo više. E, imat ćemo jedan sastanak u listopadu u Briselu na tu temu. Taj inovativni pristup se može istražiti i u drugim poljima. Osim tog ugovora, tog kompakta. E, europske tvrtke su potpisale sporazum sa globalnim sindikatima te ugovor o odštetama. Što se tiče ovog sporazuma, europske tvrtke i brendovi su pokazali su se pokazali kao predvodnici i bili su e, daleko aktivniji od ostalih tvrtki iz svijeta. Oprostite, ali morali biste završiti. Zatim, e, pomorska konvencija, to je još jedan inovativni pristup, zato što uključuje e, kombinaciju europskog sustava i međunarodnog sustava i mislim da može pomoći u suzbijanju e, nepravednih uvjeta rada na brodovima. Kad govorimo o socijalnim pitanjima i o socijalnim pitanjima te o situacijama u zemljama poput Kine i Indije, radimo na pitanjima zaštite radnike, radnika, a istim se pitanjima bavimo i u našem e, susjedstvu. I odredbe o tim područjima su dio i e, Europske strategije za proširenje. Hvala vam na ovoj e, prilici i naravno spremni smo i za razgovor i za suradnju. Hvala vam. Ovo sigurno nije naša zadnja rasprava, niti zadnji put da ćemo razgovarati o ovim temama, već je ovo prvi puta. Tako da još ćemo puno o tome moći razgovarati, no mislim da je ova rasprava bila korisna za sve. Ponovno ćemo se susresti, to vrlo skoro. Želim zahvaliti našim gostima Hvala vam što ste nam pokazali i izložili vaše iskustvo e, na terenu. Mislim da je ovo bila odlična prilika i za zastupnike, ali i za predstavnike Europske komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje. Započeli smo ovu e, bitku i nadam se da ću moći računati na vašu pomoć u sljedećih e, nekoliko mjeseci. Hvala vam svima i ovime zatvaramo raspravu mesa ampliada el molim one koji sudjeluju na sastanku proširenog predsjedništva da ostanu sastanak će početi u 11:30